kreditima u stranoj valuti. Dajem odmah riječ našem gostu, povjereniku Europske komisije Jonathanu Hillu. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući, doista mi je drago što danas vama mogu razgovarati o važnoj temi kredita u stranoj valuti. Podizanje kredita za rješavanje stambenog pitanja je najveća transakcija koju većina ljudi poduzima u svojem životu, tako da nam treba konkurentno i dinamično tržište kredita gdje ljudi imaju izbor, ali također i tržište gdje ljudi znaju što kupuju i koje rizike poduzimaju. Jedan od proizvoda čija se popularnost povećala u prošlim godinama su krediti u stranoj valuti. Niz godina se na te kredite potrošačima nudilo niske kamate, no prema nedavnim iskustvima to može biti problem ako se to nudi osobama koje se ne mogu na odgovarajući način zaštititi od iznenadnih promjena u tečaju. Ovdje su dobar primjer u tom kontekstu zajmovi u Švicarskoj Francima, u Hrvatskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i e, Mađarskoj. No, kada je Švicarska banka prestala vezivati švicarske franke za euro u siječnju prošle godine, povećao se teret otplate tih kredita i to je ostavilo domaćinstvo u poteškoćama, nisu bile u stanju otplaćivati te kredite, a to je povećalo pritisak na vlade da poduzmu korake i mjere u korist onih koji su bili u poteškoćama. Neke su zemlje u tom smislu već donijele zakone, a neke razmatraju uvođenje takvih zakona. Što je komisija učinila? Pa, poduzeli smo mjere kako bismo se pobrinuli da krediti u stranoj valuti neđu na bolje upravljanje kako bi se zaštitilo potrošače koji su podigli takve kredite. No, to ne rješava problem postojećih kredita u stranoj valuti. I ovdje radimo u uskoj suradnji sa vladama koje razmatraju najbolje rješenje za taj problem. Naravno, treba zaštititi i interese potrošača. No također, sve mjere koje se poduzimaju moraju biti u potpuno u skladu sa jedinstvenim tržištem i ne smiju neproporcionalno ograničavati slobodno kretanje robe ili slobodu poslovnog nastana europskih poduzeća bilo gdje u Europskoj uniji. Također, trebamo razmotriti i eventualne štete koje se mogu nanijeti povjerenju ulagača ako narušimo pravnu sigurnost. Hrvatska je odlučila donijeti zakon koji omogućuje nositeljima kredita pretvaranje u um, kredita iz švicarskih franaka u eure i e, na taj način će se izbjeći deprecijacija. To um, dovodi potrošače u položaj u kojem bi bili da su odabrali kredite u eurima. No, to podrazumijeva i određene trošak konverzije od milijarde eura i to u potpunosti snose banke koje su izdavale te kredite bez obzira na promijenjene okolnosti podizatelja kredita, pod, e, zajmodavaca. Vlade nisu e, bile u obavezi poduzeti mjere. Nakon što smo usvojili ove mjere, razmatramo e, jesu li hrvatski zakoni u skladu sa načelima jedinstvenog tržišta. Evo, dopustite mi sada da iznesem našu početnu analizu. Jasno je da je cilj zaštite primatelja kredita nešto što ne smije narušiti slobodu poslovna nastana ili jedinstveno tržište. No, ako se omogući podizateljima kredita da konvertiraju svoje kredite u eure i to pri dosta niskom tečaju, ako se onda e, trošak e, nametne isključivo zajmodavcima, to može izbjeći i krizu i može se na taj način zaštititi potrošače. Dakle, to je problem koji treba riješiti i trebamo naći jedno razmjerno rješenje u skladu sa slobodama koje predviđaju ugovori i također rješenje koje će zadržati povjerenje investitora u Hrvatsku. O tome se razgovaralo na e, sastanku vijeća ECOFIN i mi izbliza pratimo situaciju u Hrvatskoj, ali također i u drugim zemljama koje razmatraju uvođenje takvih zakona. Također e, razmatramo sve moguće opcije, što znači i otvaranje postupka zbog kršenja europskog prava. U uskom smo kontaktu sa hrvatskom vladom e, koja kaže da želi iznaći rješenje i razgovaramo sa e, dotičnim bankama kako bismo iznašli jedan uravnoteženi pristup kojim bi se bolje raspodijelilo taj teret. Ja podržavam takav pristup, ali jasno treba ostvariti što prije napredak i moramo što prije djelovati. Dakle, treba nam rješenje koje će uspostaviti pravu ravnotežu, koja je naravno u skladu sa europskim pravom koje štiti potrošače, ali također treba zaštititi jedinstveno tržište i investitore. I to je rješenje za koje se ja zalažem i želim da se ono ostvari u svakoj zemlji članici gdje postoji takav problem. Hvala. Sada dajem riječ predstavnicima klubova zastupnika. Prvo u ime Pučana gospodin Karas. Izvolite, imate pet minuta. Gospodine povjereniče, dame i gospodo, povjereniče Hill, zahvaljujem na vašem odgovoru na naše pitanje. Mi smo pitanje postavili zato što su donešeni zakoni i oni koji su u pripremi o pretvaranju e, kredita u švicarskim francima u e, kredite u eurima u zemljama kao što su Hrvatska, Rumunjska, e, Poljska i tako dalje je udar na povjerenje ulagača. Najnoviji koraci su izazvali veliku zabrinutost što se tiče pouzdanosti i stabilnosti i e, pravnog okvira u e, Europi u ovim zemljama. Europska središnja banka je jasno rekla da će ove mjere imati negativne učinke na e, stabilnost i na financijski sektor tako da to donosi sa sobom veliku opasnost. E, zato ću vrlo jasno reći evropski populisti, a tu postoji e, veza, ne smiju e, dirati temelje našeg pravnog poretka u lovu na glasove birača E, pravna sigurnost je jedan od e, osnovnih stupova na kojima počiva naša e, zajednica. Europska unija je zajednica vrijednosti koju moramo zaštititi i ne smijemo dopustiti da se europsko pravo stavlja van snage i to retrogradno. Gospodine povjereniče, u ovom kontekstu želim vam dopuniti, želim da postaviti još nekoliko dodatnih pitanja. Od kojih zemalja članica je komisija e, informirana o mjerama koje kane poduzeti, koje mjere kane uvesti zemlje gdje se vode rasprava o tome već sada je jasno da su te mjere u suprotnosti sa europskim e, zakonodavstvom. Središnji stup e, našeg e, Evropske unije, a to je e, sloboda kretanja kapitala, dovodi se u pitanja ako se retrogradno usvajaju zakoni koji idu na štetu e, ulagača. Zato moramo e, zajedničkim snagama osigurati da se populističkim mjerama e, te naše dosadašnje snage ne dovedu u opasnost. Hvala gospodine Karasa. Sada je u ime socijalista demokrata. Gospodin Ivan, osam i pol minuta. Cinci minute žumate da još da da și minute sunt bune. domnule prešedinte, domnule komisar. Predsjedniče, povjereniče, da kako treba zaštititi banke? da kako da je važno jedinstveno europsko tržište kao i predvidljivost za ulagače. No ovdje govorimo o trgovačkom ugovoru između dvije ugovorne strane koje moraju preuzeti dužnosti i obveze, odnosno rizice, rizike. U trgovačkom ugovoru banke daju zajmove, dobivaju zauzvrat kamate i osiguranje, no banke isto tako moraju na sebe preuzeti dio rizika. To bi trebalo svima biti jasno. Riječ je još o posljedicama krize iz 2008. godine, riječ je o kreditima koji su ugovoreni 2007. 2008. godine, dok su kamatne stope iznosile 10 do 12%, a i cijene stanova su bile izuzetno visoke. Riječ je o kupcima koji su godinama otplaćivali te kredite e, uz stopu od 20 do 30, naime koji su već i bili dali akontaciju od 20 do 30% i banke su naplaćivale e, dakle vraćanje tih zajmova. U trenutku kada klijenti više nisu mogli vraćati kredit, banke su e, zadržale taj novac, ali su isto tako im isto tako su oduzeli nekretninu. To je vrlo tragična situacija i to se događa u Hrvatskoj i u Rumunjskoj. U osnovi je tijekom krize 2008. godine bilo banaka koje su postale investicijske banke. To su banke koje su davale stambene kredite bez ikakvih mjera osiguranja. I, dakle, odobravale su kredite ljudima koji ne bi mogli vratiti taj kredit da žive još deset života. Takva nestabilnost i takva suluda želja za profitom u bankama sve nas je skupo koštala. Što se dogodilo? Banke su spašene, ravnatelji banaka zadržali su dobit koju su ostvarili, a obični ljudi su ostali bez krova nad glavom, premda su godinama plaćali, otplaćivali kredit. I sada više nemaju stan, ali i dalje moraju vraćati kredite. Takva situacija se ne može nastaviti. U Hrvatskoj taj zajam iznosi milijardu eura, dakle, naime, to je ono što banke moraju platiti kako bi se situacija stabilizirala i riješila. E, dakle, i banke bi trebale preuzeti na sebe dio tereta za rješavanje ove situacije, no ministar mislim da ovdje treba spomenuti i druge brojke. Jedna brojka nije dovoljna. Koja je vrijednost kredita koji su odobreni tijekom tog razdoblja i koliko su banke zaradile, kolika je bila stopa povrata odnosno koliko je bila stopa dobiti. E, koliko su banke mogle dobiti u nekretninama koje su zapljenjene ljudima koji nisu mogli otplaćivati kredite i koja je njihova vrijednost nakon što su stavljene na tržište nekretnina. Tu imamo čitav niz čimbenika koji su utjecali na krizu. U Rumunjskoj je bilo nekih banaka koje su eh, oduzele stan eh, ljudima koji nisu mogli vraćati kredit i to je dano uh, dakle stečajnim upraviteljima i na kraju su nekretnine završile kod ljudi koji su imali određene veze s bankama. E, to dovodi do narušavanja tržišne utakmice, ne govorimo ovdje samo o slobodi kretanja kapitala, nego i odgovornosti čitavog financijskog sustava. Riječ je o odgovornosti banaka i o mjerama koje banke mogu poduzeti kod odobravanja kredita. Nitko ne sprečava banku da se dodatno osigura, da omogući svom klijentu mogućnost odabira, dakle da odabere isto tako i mjerodavno pravo. Nedavno smo i mi imali jedan zakon u tom smislu. Klijent može odlučiti vratiti stan za koji više ne može plaćati kredit ili pak može pružiti e, dodatna, dodatne instrumente osiguranja. Mi u Rumunjskoj idemo, imamo jedan novi zakon sukladno kojem e, osoba koja više nije u stanju otplaćivati stambeni kredit može vratiti e, stan ili kuću banci i na taj način otplatiti dug. Rečeno je da to nije dobro, da se na taj način narušava predvidljivost za ulagače, međutim situacija je vrlo jednostavna. U ugovoru vrlo jasno stoji da e, stambena hipoteka pokriva vrijednost duga. Dakle, u trenutku kada se nekretnina vrati banci, zatvara se i dugovanje. Kažete da su gubici banaka vrlo veliki, međutim, u čemu se sastoji taj dug i što ako jedan obični čovjek e, plati 30% predujma, godinama otplaćuje kredit, plaća razliku zbog tečaja i nakon toga više nije u stanju vraćati kredit. Dakle, banka će nakon tog razdoblja e, imati e, dakle i nekretninu i ne vidim u čemu je gubitak e, koji trpi banka. Osim toga, Dakle, banke bi trebale poslovati na komercijalnim osnovama, a ne, na, ne bi trebale se baviti investicijskim poslovima. Hvala. Hvala. U ime EKR-a, gospodin Angel Dambaski. Imate dvije minute, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, vrlo je zanimljiva ova rasprava. Nema nikakve sumnje da su krediti u stranim valutama doista rasprostranjeni u nekim zemljama članicama, naročito su to krediti u švicarskim francima. Dakle, gotovo 60% loših kredita su upravo bili krediti u stranoj valuti koji se daju potrošačima, Ja e, zapravo e, javni zajmovi su bili doista manji dio takvih e, kredita. Dakle, veliki dio takvih kredita je također isplaćen i, odnosno dopuštene građanima drugih zemalja. Znamo da su takvi zajmovi, odnosno krediti privlačni zbog niskih kamatnih stopa i dužih razdoblja otplate, ali to su neposredne dobiti. To može biti vrlo rizično, zato jer možda e, ljudi nemaju primanja u toj stranoj valuti ili su izloženi rizicima koje nosi ta strana valuta. Švicarski i Franci, kao što sam rekao, su bili vrlo popularni u središnjoj i istočnoj Europi, no 2008. godine vrijednost nekih valuta je značajno opala u odnosu na franak, tako da su se vlasnici tih kredita našli u situaciji da su morali otplaćivati daleko više. 2008. godine mnogi Bugari su uzeli kredite u stranoj valuti u rekordnim razmjerima. Htjeli su riješiti svoje stambeno pitanje, no e, već iste jeseni većina kredita je zaključivana u euru ili u bugarskoj valuti što se smatra daleko stabilnijim. Znamo da se građani osjećaju zaštićenijima europskim pravom, a euro je kao valuta stabilniji. Također trebam spomenuti i e, direktivu o nepravednim uvjetima i sudsku praksu Europskog suda koji je e, odlučio da su takve nepravedne odredbe sadržane u ugovorima o kreditu. Hvala vam lijepa. U ime u ime GUE NGL kluba gospođa Matijas, šest minuta, izvolite. Hvala. E, čini se da govorimo o vrlo stručnom i tehničkom pitanju, ali je zapravo riječ o jednom temeljnom političkom problemu koji dotiče i druga područja, ali na kraju krajeva se se svodi na isto pitanje. Evo, počet ću sa jednom napomenom. Tema ove rasprave je pogrešna. Ako uzmemo u obzir predmete kojima se bavimo, krediti koji su izdani, izdani su u nacionalnim valutama, a ne u stranim valutama. No, e, ne smijemo se zavaravati. Cilj ovakvih e, praksi je ukloniti rizike po financijske institucije i taj se rizik kao i uvijek prebacuje na potrošače. Jedino obrazloženje za isplativost e, bankarstva jest Mm, pretpostavka da i banke preuzimaju dio rizika ili riziku cijelosti. I to je ono što treba reći kada govorimo o bilo kakvom eh, kreditnom ugovoru. No, to se ne događa sa eh, većinom hipotekarnih kredita. Kada govorimo o tome, trebamo se prisjetiti koliko se obitelji našlo u tragičnim okolnostima zato jer nisu mogle otplaćivati, rate kredita morale su izgubiti svoj dom, ali dalje su morale otplaćivati kredit. Dakle, same su preuzele rizik u potpunosti, a banke nisu snosile nikakve troškove. Dakle, zbog toga mislim da odgovor komisije i odgovor odbora Ekon je pokazatelj e, stajališta europskih institucija o pravnom uređenju financijskog sektora. Europske institucije se ne libe uplitati se u upravljanje nacionalnim e, financijskim sektorima kao što su nedavno i ilegalno učinile u postupku prodaje Banifa u Portugalu. No, ako međutim građani ukazuju na ugovore koji e, krše pravo i traže pravdu, odgovor europskih institucija je vrlo jednostavno i uvijek isti, odnosno idite na sud, tužite banke na sudu. Dakle, Europa se bavi proračunima ili odabire dobitnike na međunarodnim javnim natječajima, a Europa se jednostavno nestaje kada treba zaštititi građane. Evo, gospodine povjereniče, kredibilitet europskih institucija zbog toga je dramatično pao u Europskoj uniji. Ne mogu sami građani snositi ovako težak teret e, i ne možemo sada pripisivati krivnju drugima, a ne financijskim institucijama. nema smisla govoriti o zaštiti potrošača, nego treba poduzeti konkretne mjere i to je ono što bi trebala komisija učiniti. Ova komisija koja je učinila mnogo za jedinstveno tržište treba sada pokazati isto zalaganje i u zaštiti potrošača. Hvala. Gospođa Kristina Morova je ima riječ, minutu i pol, izvolite. Köszönöm szépen, nagyon vártam ezt a mai vitát, nem akartam hinni a szememnek, amikor... Predsjedniče, ja se radujem ovoj današnjoj raspravi i moram priznati da nisam mogla vjerovati kada sam vidjela da ćemo razgovarati o hipotekarnim kreditima u stranoj valuti. Evo, konačno su i ti eurokrati zaključili da ne žele više zaprimati na stotine pisama europskih građana koji su došli na do ruba samoubojstva zbog eh, nemogućnosti otplate kredita. Dakle, tim ljudima je naprosto dosta svega. Ovdje u Europi imamo na tisuće ljudi koji žive u dužničkom ropstvu. To je uistinu jedan suvremeni oblik ropstva. Oni moraju servisirati dug prema bankama i to uništava obitelji diljem Europe. A ovdje u Briselu i Strasburu zastupnici konačno žele učiniti nešto u interesu europskih građana. Sada ispada da vi to ne želite. Ne, što vi želite? Vi želite pokrenuti postupak protiv Hrvatske zbog kršenja prava Europske unije, zato što je Hrvatska stala na stranu naroda, na stranu onih koji su žrtve bankarskog sustava. Mi podržavamo Hrvatsku do kraja. Trebali biste se stidjeti vi imate sasvim jasno veze sa er- organiziranim kriminalom. To je prava evropska mafija. Kako, uopće, kako se uopće možete pogledati u zrcalo? Trebali biste se postidjeti. Povjereniče, što namjeravate poduzeti s ljudima? Da, jasno mi je kako želite spasiti i podržati banke, ali kako ćete spasiti i podržati evropske građane? Mm, riječ ima zastupnik Pospišil na pet minuta. Hvala lijepa povjerenič, e, predsjedniče. Ovo je vrlo zanimljiva rasprava i uistinu je prava sremota da smo ovako zanimljivu temu stavili na dnevni red u četvrtak poslje podne. Povjereniče, ja sam vrlo pažljivo slušao vaše riječi i drago mi je što Europska komisija smatra da je važno da se povede dijalog sa nacionalnim državama koje su predložile zakonodavstvo u ovom području. Dakle, vi s jedne strane želite predložiti mjere koje će pomoći ljudima koji su u teškoj socijalnoj situaciji, ali isto tako hoćete pronaći rješenja koja neće narušiti unutarnje tržište. Mi želimo rješenja koja se neće primjenjivati retroaktivno i koja neće narušiti načela europskih integracija. S jedne strane suosjećam s ljudima koji su uzeli stambeni kredit u stranoj valuti i sada su zapali u poteškoće. Međutim, to ne može dovesti do toga da se usvaja zakonodavstvo koje je suprotno načelima Europske unije. Drago mi je da vi, povjereniče, to pratite i da surađujete sa pojedinačnim državama članicama. Ako neke države članice žele pomoći svojim građanima koji su preuzeli rizik i koji su se opredijelili za atraktivan kredit koji se na posljedku nije pokazao takvim, oni mogu pomoći, ali ne na uštrb poslovnog sektora ili na uštrb jedne druge kategorije dužnika. Ako pomognemo jednoj skupini dužnika, što će oni drugi reći i što će pomisliti? Što će pomisliti ljudi koji nisu uzeli kredit u stranoj valuti? Dakle, imamo na umu da pomaganje jednoj skupini dužnika uvijek ide na uštrb drugoj skupini dužnika. Ja inače dolazim iz Češke. U trenutku kada se u Europskoj uniji dogodio taj bum kredita u stranim valutama, uglavnom su to bili švicarski franci, ja sam bio član vlade. Ja sam upozoravao češke građane da ne vjerujem tim um, obećanjima i upozoravao sam ih da ne uzimaju kredite u švicarskim francima. Mi imamo u Češkoj snažnu valutu, premda smo mala zemlja i ne moramo se sada nositi sa istim problemima kao i susjedne zemlje. Dakle, pitanje je kako su države Istočne Europe doprinjele tom problemu, u kojoj mjeri su upozorili vlastite građane da ako uzmu taj atraktivni kredit u stranoj valuti, povećavaju svoju izloženost riziku. Dakle, molim vas, nemojmo zapasti u zamku populizma. A čini mi se da se to upravo događa. Dakle, razgovaramo sa e, državama članicama i pronađemo rješenje koje neće narušiti jedinstveno tržište, budući da je to glavna vrednota Europske unije. Hvala, hvala lijepa. I hvala što ste se držali zadanog vremena. A sada riječ ima Sean Kelly na tri minute. Ispričavam se. Nitko nije savršen. Očito je sada e, na redu zastupnik Mamikins. Ispričavam se Andrej, tebi. Hvala. Dragi kolege, ako pogledamo raspodjelu valuta u svijetu, onda je jasno da se većinom kreću preko granica u svrhu investicija i dakle da je tu uvijek uključena nekakva novčana razmjena. Da bi se nacionalne valute mogle trgovati, moraju se zamijeniti za nešto drugo. većini je to američki dolar, japanski jen, funta, švicarski franak, kineski juan i ruski rublj. Isto vrijedi i za zajmove u stranim valutama. Prema riječima Europske središnje banke u siječnju 2016. godine većina e, kredita u stranim valutama bile su u eurima, dolarima i švicarskim francima. Kućanstva su uglavnom najveći dužnu, dužnici. E, a i na kraju, e, dakle, na trećem mjestu su financijske institucije. U Bugarskoj U Bugarskoj su, nisu kućanstva najveći dužnici, kao u nekim drugim zemljama. Međutim, zanimljivo je da e, u Ujedinjenoj kraljevini, Cipru i Luksemburgu većina kredita u stranim valutama uzimaju financijske institucije. Švicarski franak je dominantan u Austriji, a u Poljskoj i u Grčkoj je njegov udio 50%. Dakle, ovisno o financijskoj stabilnosti, gospodarskom rastu te rizicima u pojedinoj zemlji, određuje se e, valuta u kojoj se najviše uzimaju zajmovi. Dakle, ukoliko se daje kredit u stranoj valuti, a ukoliko se u otplati koristi e, ugovor sa ročnom isplatom, Znači da se mora e, do određenog roka e, isplatiti određena količina, određeni iznos u toj valuti. Međutim, zato je potreban e, djelotvoran regulatorni sustav kako bi se uspostavilo okruženje gdje bi zajmoprimci bili svjesni uvjeta kreditiranja, te banke ne bi mogle mijenjati uvjete kreditiranja negdje na polovici razdoblja. Uglavni glavni rizik kod kredita u stranoj valuti je potencijalna volatilnost kada je riječ o tečaju. Primjerice, e, budući da, su, da je bugarska valuta vezana uz euro, ako Bugarin uzme e, kredit u eurima, rizik je razmjerno nizak. Dakle, jedino što se oko čega moraju brinuti ljudi u tom slučaju je, su njihova vlastita primanja. Međutim, ako netko iz Rusije to odluči, Međutim, dakle, ako su krediti vezani uz rublju, onda se tu može doći do problema zbog deprecijacije koje smo vidjeli posljednjih godina. Da kako e, mogu se pojaviti problemi e, zbog financijske krize ili unutarnje financijske stabilnosti u jednoj ili više zemalja koje koriste tu valutu, primjerice Grčka. Dakle, e, čak se prije nekog vremena ozbiljno razmatralo da se Grčka vrati na drahmu. Međutim, zajednička valuta ipak ima svoje prednosti. Kada je riječ o ovim kreditima u stranoj valuti, istina je da ako zajednička valuta ima stabilan tečaj u odnosu na koji, e, na onaj u odnosu na kredit koji je uzet. Ono. Dakle, nedavno je postavljeno pitanje komisiji vezano uz retros aktivnu, uh, retroaktivnu promjenu tih kredita. To se uglavnom tiče država članica Europske unije izvan eurozone. Glavni je cilj tih mjera, naime, događa se da ljudi kupuju automobile uh, i to na kredit u stranoj valuti ili pak uzimaju stambene kredite što izlaže na stotine tisuće kućanstva riziku u slučaju nagle promjene tečaja. Osim toga, e, velik broj ljudi ima hipotekarne kredite koji su, se mogu konvertirati u neku međunarodnu valutu. Dakle, konverzija može biti bitna da bi se osigurala unutarnja financijska stabilnost. Jedno od osnovnih pitanja tiče se retrospektivne konverzije koja se događa po tečaju koji nije tržišni. Dakle, tu se postavlja pitanje je li to sukladno sa općim načelima prava Europske unije kao što je sloboda kretanja kapitala i sloboda poslovnog nastana. Posljedično tome ove mjere mogu narušiti povjerenje investitora u funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Nadalje, Europski sud je prije dvije godine pokrenuo postupak i e, rekao je da ovi e, ovi slučajevi nisu još uvijek obuhvaćeni pravom Europske unije. Budući da je komisija nadležna za ispravnu primjenu prava Europske unije, nužno je da e, se komisija jasno opredjeli kada je riječ o pravnoj sukladnosti između prakse retroaktivne konverzije kredita u stranoj valuti i obveza država članica da komisiji proslijede nacrt zakonodavstva koji se ne tiče transpozicije usvojenog prava Europske unije ili međunarodnog prava. Osim toga, ukoliko ova izjava suda koju sam spomenuo se pokaže točnom, bit će nužno uh, dakle primijeniti e, pravo Europske unije i na ove kredite koji trenutno nisu obuhvaćeni primjenom prava. Hvala. Hvala. A sada riječ ima zastupnik Polčak na tri minute. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče. Htio bih reći da sam iznimno razočarana što razgovaramo o ovako važnoj temi u četvrtak poslje podne. Međutim, bilo mi je drago čuti riječi povjerenika. Temeljem njegove izjave razvidno je da komisija vrlo ozbiljno shvaća ovu problematiku, no svejedno imam dojam da se još mnogo toga treba učiniti. Što se tiče ovog konkretnog problema, u Češkoj nismo imali toliko poteškoća s ovime, međutim velik broj zemalja srednje Europe e, je bio pogođen ovim fenomenom. Velik broj ljudi je bio zainteresiran za dobivanje kredita u stranoj valuti, te je u nekim zemljama broj kredita u stranoj valuti bio veći od e, broja kredita odobrenih u nacionalnoj valuti. Dakle, nakon toga je došlo do fluktuacije, tečaju i e, premda se nisu mijenjale kamatne stope, dužnici su morali plaćati mnogo više nego što su na početku očekivali. Zbog e, te pojave neke države članice donijele su odluku da retroaktivno uvedu neke mjere konverzije. Dakle, riječ je o konverziji kredita u nacionalnu valutu. Ono što treba reći pritom jest da takve mjere pojedinih zemalja ugrožavaju osnovne vrijednosti i načela na kojima počeva Europska unija, kao što je sloboda kretanja kapitala. To se isto tako tiče i zaštite vladavine prava, prava još jednog važnog načela u Europskoj uniji. Ja shvaćam zašto bi neke države članice htjele da se riješi ovo vrlo teško socijalno pitanje i socijalna situacija tih dužnika, međutim ovakve retroaktivne mjere ne mogu biti prihvatljive. Ovdje glavnu ulogu treba igrati prevencija, također bi trebalo bolje informirati e, uzimatelje kredita ne možemo uvoditi drastične mjere kojima bi se ugrozila načela europskih integracija kao i povjerenje ulagača. Da kako, ne mislim da moramo žmiriti pred tim problemima. Postoje i drugi problemi kao što je zlouporaba pojedinih članaka ugovora. Primjerice u Mađarskoj su koristili različite tečajeve. E, jedan takav predmet se našao pred sudom i odluka suda je otvorila mogućnost za poništavanje takvih ugovornih odredbi koje su išle na ruku samo bankama. Povjereniče, vi ste govorili o pravima potrošača. Drago mi je da ste to spomenuli. Da, mislim da bismo trebali unaprijediti i osnažiti njihova prava, ali pritom ne smijemo ugroziti načela vladavine prava. Hvala lijepa. Sada ima riječ Sean Kelly na tri minute. Hvala predsjedniče. Drago mi je što mogu uzeti riječ na ovu temu u ime svoga kluba zastupnika. Ova današnja rasprava o kreditima u stranoj valuti iznimno je važna u trenutku kada su kamatne stope Europske središnje banke na najnižoj razini do sada, ljudi se nalaze u teškoj situaciji. S obzirom da su kamatne stope na stambene kredite više od europskog prosjeka. Neke banke zaračunavaju do 4%, dok je prosjek u, EU u Europskoj uniji 2%. To je situacija o kojoj smo mi iz Irske napisali jedno otvoreno pismo predsjedniku Europske središnje banke Mariju Dragu i nadamo se da ćemo dobiti pozitivan odgovor. Međutim, ova današnja rasprava me podsjeća na još jedan razlog za zabrinutost kao javni predstavnik, e, a tiče se dakle toga da bi nekim e, istim građanima ti krediti u stranoj valuti mogli izgledati kao izvrsna zamisao. Osim toga, hipotekarni kredit može uštedjeti mnogo novca kratkoročno gledano. Međutim, to je ipak rizik i e, treba sagledati stvari iz dugoročne perspektive. Osim ušteda, postoji i rizik da će se potencijalno morati platiti mnogo veći iznos nego što je inicijalno ugovoreno. I zato treba maksimalno imati detaljne informacije koje banke pružaju potrošačima. Zajmovi u stranoj valuti e, mogu se odobravati kada je gospodarstvo stabilno. Ako njihov omjer velik, onda kućanstva postaju izložena fluktuacijama tečaja, a to utječe na potrošnju i na potražnju za nekretninama. Više takvih kredita će do prilagodbe tečaja i potrošnja dužnika bit će još veća. Osim toga, to može dovesti do povećanja troškova servisiranja kredita, što može dovesti do neotplade kredita i do sustavne bankarske krize. Ja mislim da je to zapravo upozorenje koje bi trebali potpisati i birači Ujedinjene kraljevine prije referenduma o Brexitu, jer e, ako su predviđanja vezano uz funtu točna, ako dođe do Brexina, Banke u Velikoj Britaniji morat će davati kredite u stranoj valuti što može dodatno uvesti nestabilnost u njihovo gospodarstvo. U tom smislu prepoznajem i e, prepoznajem dakle mjere komisije koje se tiču neodgovornog uzimanja zajmova Isto tako ih želim pohvaliti na svemu što poduzimaju kako bi korigirali ovu situaciju. I na kraju želim reći povjereniku da mi cijenimo njegov trud i rad i pozivam države članice da u potpunosti provedu odredbe iz direktive o hipotekarnim kreditima. Europski potrošači pazite se Eh, opasnosti koje vam prijete kada je riječ o hipotekarnim stambenim kreditima.